o krizi uzrokovano ebolom dugoročne pouke. Izvjestitelj je gospodin Gornes, ima riječ na četiri minute. Hvala predsjedniče. Pri slučaju ebole u Europskoj uniji i Sjednjim američkim državama brzo je stvorio paniku u javnom mnjenju u tim zemljama. Od 3. do 9. mjeseca 2014. godine kada su tisuće osoba E, zaražene virusom u Sierra Leonu, Liberiji i Gvineji stradale su. Ova kriza e, ukazala na sistemske mane. Kao prvo što se tiče sistemskog upravljanja na svjetskoj razini. Svjetska zdravstvena organizacija sama je svoje odgovornosti u sporom e, dizanju uzbune. Kao drugo što se tiče sistemskog siromaštva, postoje neke elokventne E, brojke koje, to, koje ukazuju na to. 80% njih živi u ekstremnom siromaštvu, razina e, polaska u e, školovanje je četiri godine maksimum i četiri I što se tiče koordinacije između 29 aktera, dakle 28 država članica i komisije, stvar se može puno bo, uveliko poboljšati. Imenovanje je gospodina Stiljanidesa e, za e, kao koordinatora za krizu ebole e, omogućila je da se promijeni, da se ubrza ritam u ove tri borbe protiv ebole u spomenute tri afričke zemlje. Što se tiče pouka koje mogu već biti izvučene iz te krize, možemo spomenuti da kao prvo E, humanitarni sektor je bio uzoriti, a osobito Lječnic bez granica i Međunarodni crveni križ, oni su doprinijeli da se uveliko e, shvati što se događa i da se, i izazvali su jednoglasno e, divljenje oko 500 profesionalaca u sektoru zdravstva izgubilo je život. Zatim, kada se međunarodna zajednica i međunarodna farmaceutska industrija probudila, ja, dosta brzo se moglo iznaći rješenje za krizu i naći cjepivo. Z treće, ne možemo prepustiti zdravstvo siromašnim zemljama uz izliku da su financije, javne financije primarna stvar. Četvrto, moramo sistem, sistemski pristupiti pitanju odgovornosti za istraživanje i razvoj e, iznalaženja lijekova za rijetke bolesti, osobito kada, se, kada su ugrožene siromašne zemlje. Ne možemo više tome pristupati na isti način kao do sada. Europski parlament morao preuzeti inicijativu e, pokretanja novog izvješća po ovom pitanju i uskoj, u bliskoj suradnji s izvjestiteljem, specijalnim izvjestiteljem Stiljanidesom i, i izvući pouke e, iz e, misije, europske misije e, u e, Africi početkom 11. mjeseca. Zatim moramo ocijeniti ne samo sustav, zdravstvene sustave, već i gospodarstva tih zemalja. Konačno, Europski parlament je s pravom godinama zahtijevao da se barem 20% vanjske izravne vanjske pomoći posveti razvoju, razvoju socijalnih, temeljnih socijalnih infrastruktura, među kojima i sustav primarni. I zaključno ne smijemo e, popusta, popuštati e, pred inteligentnim virusima koji mogu mutirati i budimo istovremeno svjesni svoje moralne obveze da moramo djelovati u izradi valjanih sustava zaštite i zatim pomozimo i Africi kako bi prvenstveno izradila vlastite načine borbe u istraživačkom, znanstvenom istraživačkom sektoru, osobito kada je riječ o zdravstvu. Zahvaljujem kolegi Gerencu. U ime komisije gospodin Silenides ima riječ. Izvolite. Poštovani kolege i kolegice, poštovani zastupnici. Komisija pozdravlja izvješće gospodina Šarla Gerenza. Želim komentirati ovo izvješće i zahvaliti gospodinu Gerensu na odlično obavljenom poslu. Zahvaljujem mu na predanosti borbi protiv ebole. Tijekom posljednjeg razdoblja vidjeli smo da je došlo do odlične i produktivne suradnje i stvarno sam zahvalan gospodinu Gernzu. Europska unija ima posebnu odgovornost kada je riječ o promoviranju e, univerzalnog e, prava na zdravlje u pomaganju državama koje trebaju postići ciljeve održivog razvoja a imamo odgovornost i u stvaranju otvornih sustava zdravstva u kojima će se moći kontrolirati izbijanje bolesti tako da budemo spremni kod sljedećeg izbijanja epidemije. Ovo izvješće je e, vrlo e, stručno i koncentrirano na epidemiju koja još se nije okončala. Nažalost, još postoje novi slučajevi u Gvineji i otkriveni su u posljednjih nekoliko tjedana. Zato moramo i dalje biti angažirani i to sve dok ne dođemo do potpune otpornosti. Sve dok se države, pogođene države, ne budu potpuno oporavile. Europska unija, države članice zalagale su se i ulagale više od 2 milijuna eura. Od toga 900 milijuna eura dolaze od Europske komisije e, za e, odgovor, oporavak i istraživanje potpuno smo angažirani u učenju e, lekcija od krize uzrokovane ebolom. Na primjer, u Luksemburgu smo imali u desetom mjesecu konferenciju e, gdje smo bili e, ja i kolega i tamo smo čuli važne preporuke. Te preporuke ćemo uključiti u zaključke našeg sastanka u prosincu. Kao koordinator ja ću izvješćivati o ukupnim poukama koje smo naučili e, od svih naših e, sastanaka i to ću činiti do kraja godine. Potpuno smo uključeni u raspravi na razini G7 e, rasprava među ministrima zdravstva, a povjerenik Andru Kajtis je sudjelovao u tim raspravama. Izjava G7 jasno pokazuje zalaganje za jačanje zdravstvenih sustava u cilju pružanja osnovne zdravstvene zaštite i e, higijenskih usluga kako bismo postupno postigli e, zdravlje za sve. Kao što je gospodin Gorenc rekao i to vrlo jasno, temeljna zdravstvena zaštita treba biti zajamčena svima. To je ključno i svi se možemo složiti s time da e, stvaranje otpornih zdravstvenih sustava je također ključno. Zdravstveni sustavi moraju biti u stanju otkriti i pratiti kao e, sve zdravstvene krize. Koje su glavne pouke koje smo izvukli iz ove krize na razini Europske unije? Mm, mnoge bismo stvari mogli spomenuti na europskoj razini, stvari koje smo naučili. Kao prvo, financiranje za hitni odgovor, za oporavak i za istraživanje. Naša uloga u organizaciji e, transporta i pomoći za Zapadnu Afriku i Također, Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, e, uloga tog centra bila je ključna, kao i uloga epidemiologa. Ključna je bila uloga četiri europskih mobilnih jedinica koje su iskorištene e, u sklopu rada svih međunarodnih zdravstvenih radnika. Također su tu i pouke koje smo izvukli iz e, ove krize. Neke stvari su pošle po zlu. Prva pouka međunarodna zajednica je bila i još uvijek jest nepripremljena za međunarodni hitni slučaj u pogledu zdravstva. E, upravljanje takvim slučajevima treba se poboljšati, a to uključuje podršku Međunarodnoj zdravstvenoj organizaciji, uključuje reformu te organizacije i reviziju i provedbu međunarodnih e, e, pravnih propisa. Mi ovdje igramo ključnu ulogu. Također imamo poteškoće u brzom e, razmještaju zdravstvenih timova. Mi sada surađujemo s državama članicama kako bismo uspostavili Europsku zdravstvenu službu i koristeći mehanizme država članica. Zdravstvene sustave e, u e, partnerskim državama posebno pratimo. Europska unija želi jačati ovakve sveobuhvatne sustave, ipak od ove krize uzrokovane ebolom shvatili smo da nikad ne možemo biti dovoljno sveobuhvatni i zato moramo učiniti nešto više kako bismo ojačali nacionalne kapacitete. Kao što sam rekao, moramo dati osnovnu zdravstvenu zaštitu svima i moramo e, kontrolirati izbijanje epidemije od samog početka. Zdravstveni sustavi su e, nešto što trenutno ne dobiva dovoljno financiranja. Mobilizacija resursa neće popuniti ovaj jaz kako bismo bili dobro pripremljeni i kako bismo postigli e, dobru razinu zdravstvene zaštite trebamo minimalnu razinu e, javnih sredstava za financiranje zdravstva. Neke države e, troše manje od 30 dolara po glavni stanovnika godišnje za zdravstvenu zaštitu. To su stvarne statistike. Kao četvrto, komisija i države članice moraju programirati pomoć u zdravstvenoj zaštiti na strateški način. Nitko ne smije zaostajati. Moramo imati eh, zajedničko nastupanje u zdravstvenom sektoru. Moramo imati minimalno javno financiranje i moramo razmisliti o tome kako možemo eh, naše zdravstvo oblikovati na efikasniji način. I posljednje, ali ne manje važno, komisija i države članice moraju dati potporu globalnim naporima za istraživanje kako bismo bolje uočili prioritete i riješili one probleme koji bi u budućnosti mogli e, predstavljati opasnost u izbijanju epidemije. Moramo jačati lokalne zdravstvene sustave i zato dajemo potporu globalnoj suradnji u istraživanju za infekcije, odnosno za pripremu u takvim slučajevima. Mi e, želimo bolju koordinaciju u tom pogledu. Hvala na pažnju. Hvala lijepa. A e, sada u ime odbora za zaštitu okoliša, e, zdravstvo, kolega Hualisti Abaunc. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao što je slučaj sa izbjegličkom krizom, europski odgovor na epidemiju ebole vrlo je zakasnio i bio loše kvalitete. Malo je, odnosno tek nekolicina e, država reagirala dobro, a e, reakcija drugih e, bila je vrlo loša. E, nemamo ništa čime se možemo pohvaliti. E, stoga moramo popraviti svoje reakcije e, i to nastavno na upozorenje liječnika bez granica. Potrebno je definirati razloge zašto je došlo do tako brzog širenja ebole. A to širenje pokazuje e, koliko su spore naše reakcije, reakcije zdravstva i humanitarnih e, organizacija. Stoga moramo raditi na poboljšanju e, istraživanja cijepiva i uspostaviti model za međunarodnu suradnju. Hvala. Zahvaljujem. Hvala. Tereza Bario. E, molim vas e, da ne, se ne javljate za pitanja budući da kasnimo u odnosu na naš program. E, dajem riječ gospodinu Ponga, minute. Gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege, za početak želim iskreno zahvaliti gospodinu Šarlu Gonesu, našem kolegi, za izvrsno obavljen posao na ovom izvješću. Radi se o izvješću koje izvlači pouke iz opsežne zdravstvene krize koja je pogodila Zapadnu Afriku uh, u 2014. godini i imala ishod od 11.000 izgubljenih života. Također je otkrila sustavne propuste u zdravstvenim sustavima afričkih zemalja. Izuzetno je važno da Europska unija kao i ostali akteri razvoja omoguće razvoj um, efikasnih sustava te tim zemljama pruže pomoć kako bi se uspostavili zdravstveni sustavi koji funkcioniraju. To je nešto što bi se trebalo odraziti kako u infrastrukturi, tako i u opremi, ali isto tako i u obuci zdravstvenog osoblja. Osoblje treba obučiti kako bi moglo na odgovarajući način odgovoriti na krize do kojih dolazi. Jedna stvar koju mislim da je važno naglasiti u ovom izvješću jest osnaživanje upravljanja u zemljama u razvoju. Što je zemlja neorganiziranija, to je manje sposobna reagirati i dati potporu u slučaju potrebe. Upravo zato vrlo je važno da se u tim zemljama osigura održivi razvoj i vladavina prava. Iako su novi slučajevi sada razvirvani samo za Gvineju, a e, Liberija i Sierra Leone proglačeni su zemljama slobodnima od ebole i dalje treba surađivati zajedno sa svim akterima i zemljama koje su pogođene ovom bolesti kako bi se izbjeglo novo izbijanje i širenje virusa i nova epidemija. Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin minuta i 30, izvolite. Poštovani gospodine predsjedatelju, Poštovani gospodine povjereniče, poštovane kolegice i kolege. To što nema nikakvih napisa u medijima o eboli je zavarava. Još uvijek postoje slučajevi ebole u Gvineji i Sierra Leoneu i postoje osim toga nepoznate posljedice. E, stoga je dobro što u ovom izvještaju imamo informacije koje izlaze iz e, predviđenih okvira i to je jako važan element ovog izvještaja. Hvala lijepa na tome. E, jačanje zdravstvenih sustava u ovim zemljama Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu iznimno je važno. E, međutim, moramo voditi računa i o e, drugim e, krhkim sustavima u Africi. Kao i kod izbjegličke krize, očito je da je reakcija nešto što dolazi prekasno i stoga je to bitno promijeniti kako bi se unaprijedio zdravstveni sustav i higijenski uvjeti u tim zemljama. Preventiva je uvijek bolja i stoga moramo raditi na tom pristupu. E, Nobelova nagrada za mir e, s pravom ide na kvartet za mir u Tunisu i to je jako dobro. E, mnogi su svojim životom platili svoj angažman u borbi protiv ebole i oni bi zaslužili Nobelovu nagradu. E, zahvaljujem koordinatoru na njegovoj ulozi u suzbijanju e, krize ebole. E, zahvaljujem. gospodin Gerike, jedna minuta, izvolite. Poštovani gospodine povjereniče Stilianides, što možemo naučiti iz ove krize? Kako osnažiti zdravstvene sustave u zemljama u razvoju kako bismo se uspješno oborili i prevenirali buduće krize? E, ja sam e, zadužen za sličan izvještaj e, za zemlje AKP-a i surađujem s kolegama iz Afrike. Postavlja se pitanje hoće li sutra doći do nove pandemije. Ako se to dogodi, ona će ponovno imati strašne posljedice kao i ebola. Zato je jako važna suradnja sa ovim zemljama. Zalažem se za uspostavu globalnih centara za rješavanje kriznih situacija. E, važno je reagirati u roku od 24 sata, ali isto tako moramo spriječiti odljev mozgova i odlazak liječnika iz zemalja u razvoju. Trebaju nam ovdje dobri liječnici, moramo poticati njihovo obrazovanje. E, treba nam zdravstvena skrb u seoskim područjima. Moramo uključiti i majke, one moraju znati što je važno što se tiče higijene. To je daleko važnije od nekih napomena e, humanitarnih radnika zastupnika iz Europe. Hvala. E, minuta i 30. E, gospođa Sanchez Kaldetnej. Hvala lijepa. Kao prvo želim čestitati izvjestitelju i cijelom timu na e, izvrsnom izvještaju. Ova kriza odnijela je skoro 12.000 života i moramo biti svjesni e, strašnih posljedica i e, posljedica e, koje nosi smanjenje financijskih sredstava za Afriku, zbog kojih ne postoji mogućnost uspješne borbe protiv ebolom. I europske zemlje su smanjile sredstva za humanitarnu pomoć, uključujući i Španjolsku ovako velike posljedice rezultat su smanjenja financijskih sredstava. Farmaceutska industrija poneprije se isključivo vodi e, dobiti koju može ostvariti. U slučajevima kada se provode programi štednje, važno je voditi računa o uspostavi snažnog zdravstvenog sustava i bitno je osigurati potrebne lijekove a iz e, ovih 12.000 e, smrtnih slučajeva moramo izvući pouke. Zahvaljujem. E, gospođa Hojbah, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujemo na ovom izvještaju. Podržavamo ovaj izvještaj jer doista možemo izvući pouke za budućnost, za buduće krize. Nadamo se da će ovo biti posljedna ove vrste. Ono što smo vidjeli u ovom izvještaju je zahtjev za fleksibilnom primjenom intelektualnog vlasništva. Ova kriza još jednom je pokazala da je zdravlje javno dobro. I stoga pozivamo Europsku uniju da otvori fleksibilnu perspektivu za zemlje u razvoju s posebnim naglaskom na zdravstvo i pristup lijekovima. Postoji i pravo na poticanje zemalja u razvoju da iskoriste mogućnosti za korištenje intelektualnog vlasništva u sklopu sporazuma TRIPS. E, isto tako podržavamo zahtjev za e, pravičnim uvođenjem zdravstvene skrbi za sve i za osiguranjem potrebnih financijskih sredstava. E, ova kriza ne smije se zaboraviti jer te će zemlje trebati još puno vremena da se oporave. Hvala. Gospodin Gil, jedna minuta, izvolite. Mikrofon. Hvala lijepa. Želio bih iskoristiti ovu prigodu i zahvaliti nevladinim udrugama i lokalnim organizacijama koje su nevjerojatnim angažmanom i hrabrošću radile na suzbijanju ove krize. E, istodobno bih želio kritizirati medije zbog senzacionalističkog pristupa e, jer su željeli to iskoristiti kako bi povećali svoj rejting e, i E, na vijestima BBC-a imali smo e, emisiju pod nazivom Ebola Watch. Djelovalo je kao da imamo neku kriminalističku seriju, što mi se čini strašnim pristupom. No, u situacijama kao što je ova, Smatram eh, da se možemo nositi s problemom na način eh, da istražujemo i suzbijemo uzroke, a ne eh, simptome. A dugotrajna kriza se može spriječiti na način da se poveća bogatstvo onih koji su najsiromašniji. U zapadnoj Africi je naša politika lišila one najsiromašnije njihovog dohotka. Ako E, ukinemo ograničenja u ribarstvu koja su im nametnuta, e, to će im omogućiti da poboljšaju uvjete pod kojima žive i onda se ovakve krize više neće ponavljati. Hvala. Gospodin Schaffhauser, jedna minuta, izvolite. Da, izvolite. Uvaženi kolege, gospodine predstavniče Europske komisije, Mislim da ne bismo smjeli dozvoliti da se naš skup pretvori u smijuriju i toga se očito ne bojimo. Nažalost, jesmo smijurija Nekih dvije milijarde eura e, odvojili smo za sprečavanje ove krize. Kad govorimo na primjer o malariji, 500 tisuća osoba pogođeno godišnje, ali 120 tisuća pogođenih, o tome se govori. Međutim, do tih lijekova je lako doći, oni ne koštaju mnogo, čak nisu previše skupi ali izgleda da nas se to uopće ne tiče, toga se ne bojimo. Kao i ovdje, neprestano dajemo nekakve preporuke, ali tko će financirati ovaj Marshallov plan za Europu? Iluzija Junkerovog plana, a za Afriku ništa. Gospodin Venta, minutu. Hvala. Poštovani gospodine povjereniče, e, ova epidemija odnijela je velik broj života u e, Liberi, Gvineji i Sierra Leoneu i te posljedice pokazuju koliko je bila neadekvatna reakcija Europske unije. E, zemlje u regiji nemaju dovoljno resursa kako bi se borile protiv e, epidemije i stoga su posljedice katastrofalne za gospodarstvo i e, zdravstvenu sigurnost u cijeloj regiji. Međunarodne organizacije bi trebale biti učinkovitije što se tiče e, zaštite. I stoga je važno uspostaviti platformu za dijalog i suradnju s lokalnim vlastima. Potrebno je ponovno uspostaviti povjerenje na lokalnoj razini. E, važno je dijeliti informacije kako se ljudi ne bi bojali tražiti pomoć. Angažman država članica Europske unije u humanitarnim aktivnostima treba biti e, osnovni element jer to će doprinijeti i gospodarskom rastu i smanjenju siromaštva. Potrebno je osigurati dodatna sredstva u sklopu obzora 2020. i staviti na raspolaganje inovativne lijekove. Hvala. Gospođa Mekavan, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujemo na ovom izvještaju. Zahvaljujem posebice svim zdravstvenim radnicima i svima onima koji su se angažirali u ovim zemljama. Najveća pouka koju smo izvukli je situacija u kojoj ne postoji odgovarajuća zdravstvena skrb u određenoj zemlji i stoga su posljedice strašne. Postavlja se pitanje što se može učiniti E, kako bi se to promijenilo. E, postavlja se pitanje je li se nešto promijenilo što se tiče buduće politike Europske unije. E, postoje li zajednički programi sa zemljama Zapadne Afrike? gradimo nove klinike, što se događa s njima, što se događa s ljudima koji ondje rade. Postavljam ovo pitanje zato što prošli tjedan sam razgovarala sa zdravstvenim radnikom iz Leonea i on mi je rekao da nemaju dovoljno liječnika i da neke klinike više ne funkcioniraju. A Sierra Leone je jedna od najsiromašnijih e, zemalja na svijetu. E, Besplatno zdravstveno skrb dobivaju samo majke koje doje i djeca. Tako da se radi o dugotrajnim posljedicama ebole. Moramo uspostaviti novi program za zdravlje. Nisam sigurna da li Europska unija to ima i da li je sposobna to koordinirati. E, mi obećajemo e, univerzalno zdravstveni skrb, ali nije dovoljno davati obećanja, moramo nešto konkretno učiniti. Hvala lijepa, gospodin Preda, minuta. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Za početak želim čestitati kolegi Šarlu Gerensu na pripremi ovog izvješća. Radi se o poukama koje možemo dugoročno izvući iz krize ebole. Prije tjedan dana sreo sam se sa predstavnikom jedne nevladine udruge iz Sierra Leonea. Radi se o organizaciji koja je inicijalno radila na izobrazbi, a koja se našla usred krize ebole pokušavajući organizirati prevenciju na razini zajednice kako se bolest ne bi širila i on mi je rekao jednu stvar koja je sasvim točna. Rekao je da je ta kriza zapravo otkrila sve slabosti zdravstvenih sustava koje su krizom bile pogođene. A ja bih e, dodao da je to također bio jedan pokazatelj koji je omogućio da se otkriju slabosti našeg sustava. Vrlo je važno da se osnaže zdravstveni sustavi zemalja koje su pogođene krizom i vrlo je važno da održimo svoje obećanja dugoročno gledano koja se tiču financijske potpore. Hvala lijepa. Prelazimo sada, kao što sam već rekao, ne prihvaćamo e, plave karte. E, prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo deset govornika na popisu. Međutim, moći će govoriti samo jedna osoba iz svakog kluba, znači e, šest zastupnika. E, dajem riječ Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Riječ je o najvećoj epidemiji u povijesti kojom je zahvaćeno više od 23 tisuće ljudi, više od 9 tisuća ih je umrlo. E, zdravstveni radnici su također bili zaraženi virusom. E, Europska unija predvidjela je 1,2 milijarde za liječenje i cijepiva. E, dobar zdravstveni program počiva na prevenciji, praćenju, praćenju kontakata, e, mobilnim zdravstvenim uslugama, e, mobilnim radnicima i socijalnoj mobilizaciji. Poboljšanje zdravstvenog sustava, podizanje razine svijesti može predstavljati učinkovit način za sprječavanje prenošenja bolesti i uz solidarnost i potporu možemo učiniti daleko više kako bismo spriječili strašne posljedice ove e, strašne bolesti. Domna Kinići, jedna minuta. Hvala lijepa. Složenost e, ove epidemije i njezine posljedice u Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu pokazuju koliko je velika odgovornost međunarodne zajednice. Tu je važno osigurati i uspostaviti pravo na univerzalnu zdravstvenu skrb i pomoći da se razvije zdravstveni sustav u ovim zemljama. Ustanovili smo da sustav nije odgovarajući i zato je jako važno preuzeti obvezu pružanja potpore gospodarskom razvoju afričkih zemalja. Trebali bismo ponovno razmotriti naš program razvojne pomoći za ove tri zemlje. Ako ne bude postojala strukturna potpora i e, zajamčene osnovne zdravstvene usluge, e, nećemo se u budućnosti uspješno nositi sa rizicima ovakve epidemije. Hvala lijepa. Zahvaljujem. 2014. Eh, Sierra Leone, eh, Gvineja i Liberija zahvaćene su eh, virusom ebole a taj virus pogodio i neke druge zemlje. Međutim, ne radi se samo o eboli, radi se o sustavnoj krizi, krizi koja je poneprije posljedica siromaštva. Aktivnosti Europske unije nisu bile učinkovite. Pokazalo se da su liječnici bez granica bili daleko učinkovitiji u svojim aktivnostima. Stoga je iznimno važno koristiti e, međunarodne humanitarne organizacije. Treba ih koristiti Europska unija. Isto tako treba e, se više angažirati u e, traženju cjepiva i osiguranju lijekova potrebno je poticati angažmani drugih zemalja i osnažiti zdravstveni sustav u ovim zemljama. Hvala lijepa. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Dok pokušavamo naučiti lekcije u pogledu krize i ebole trebamo reći da mjere štednje su isto tako ugrozile e, zdravstvenu situaciju u tim zemljama jer one nisu mogli spriječiti širenje zaraze. E, moramo stvari ponovno okrenuti i izgraditi univerzalnu slobodnu zdravstvenu skrb da imamo dostatan broj medicinskih stručnjaka i osigurati da lijekovi budu dostupni, imaju dostupne cijene, ponuditi isto tako čistu vodu i sanitaciju u tim zemljama. Trebamo pozdraviti svu međunarodnu pomoć koja je vrlo važna, ali isto tako sjetiti se primjerene male koje je više sama poslala nego sve zajedno zemlje sa zapada. Gospođa Rivasi, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim čestitati našem dragom kolegi Šarlu Genensu na analizi prijedlozima. Trenutačno prema informacijama kojima raspolažem iz tih zemalja, budući da moja kći i zet rade u Gvineji, još su dva slučaja e, ebole u Centru za zbrinjavanje e, Crvenoga križa. Ono što se može konstatirati jest da Europska unija i države članice su dale više od 1,9 milijardi eura za rješavanje ove situacije, a zdravstveni sustavi nisu baš pretjerano poboljšani. To je dugoročni postupak. Mi u Europskoj uniji trebali bismo biti zaista jamac da će se odgovarajući centri za i bolnice sagraditi kako bi se nosili s krizom. Sredstva europska sredstva koje smo dali za kliničke studije također e, su nešto što treba imati na umu. Vrlo je važno povećati razinu uvjetovanosti vezano uz E, cjepiva kako bismo bili sigurni da se može spriječiti buduća kriza. Također smatram da je važno imati na umu da imamo jednu situaciju u kojoj se osoba navodno izliječila, a ponovno je oboljela šest mjeseci nakon što se smatrala izliječenom. I na kraju vrlo je važno da se vrati povjerenje u ljude na terenu i u zdravstveni sustav za eventualno rješavanje krize u buduće. Hvala. Liječnici bez granica, nevladine organizacije su učinile uistinu sjajan posao u borbi protiv te bolesti prije nego što su političari uopće počeli razgovarati o tome. I onda kad smo konačno počeli djelovati, sve smo učinili vrlo usporeno. I za svaku bolnicu, za svaku novu bolnicu koja se izgradila, Trebalo je jako puno umjesto da brzo e, podignemo neke zgrade. Mi smo pokušali stvarati što je moguće više standarde, ali izgubili smo puno vremena i onda je kriza se samo pogoršala. Dakle, moja poruka je Evropskoj uniji, državama članicama, i zemljama diljem svijeta je sljedeća. Sljedeći put, molim vas, shvatite samu hitnost e, situacije, učite od nevladenih organizacija, učite od ljudi koji su riskirali svoj život kako bi se borili protiv ebole. I trebamo vrlo jednostavno naučiti da kad brzo djelujemo, da to nije samo jeftinije, već isto tako spašava živote. Hvala. Gospodine povjereniče, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem na ovoj uistinu bogatoj raspravi i plodonosnim prijedlozima koje smo dobili. Želio bih opet reći da ovo izvješće, Gorens izvješće, e, nam daje vrlo važne lekcije koje smo mogli učiti kroz ovu ebola krizu. Svi se nalazimo u tom postupku učenja. Još jedan puta vam uistinu zahvaljujem Charles Gerensu na njegovoj posvećenosti ovoj temi, ovom radu. Istovremeno bih želio reći nešto što je gospođa McHeaven spomenula vezano uz ovaj univerzalni sustav pokrivanja troškova. Ja se slažem i zato sam se ja fokusirao na probleme svjetske zdravstvene organizacije. Reforma te organizacije je uistinu nužna prije nego što dođe do izbijanja epidemije u nekoj drugoj zemlji u Africi ili negdje drugdje. Zato moramo uistinu promovirati tu reformu svjetske zdravstvene organizacije. To će biti najvažniji instrument za sljedeću epidemiju, odnosno protiv sljedeće epidemije. Naravno, komisije, države članice, i trebali isto tako revidirati e, razvojnu pomoć, pogotovo što se tiče sektora zdravstva. Ja sam i na terenu vidio koji problemi postoje u te tri zemlje i shvatio sam da ono što smo naučili je u stvari najvažniji temelj u pogledu našeg rada kao međunarodne zajednice i naravno trebamo podržati te zemlje koje su najviše u potrebi. I vrlo je važno isto tako da imamo Imamo e, održive razvojne ciljeve koji su povezani sa zdravstvenim sustavom kako bismo bili bolje pripremljeni za e, moguće buduće e, širenje zarasa ili izbijanje bolesti. Jer toga će nažalost biti i u budućnosti. moramo to učiniti dugoročnije kroz partnerstvo i to mora biti bolje ciljane. to je jedini način. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem Charles Gerencu, zahvaljujem na vašem radu jer sada imamo jednu osnovu e, u pogledu lekcije koje smo naučili. Charles Gerens. Gospodine predsjedatelju, za početak zahvaljujem svim kolegama koji su se javili za riječ vezano uz ovo izvješće. Hvala također i na lijepim riječima koje su mi uputili. A isto tako i onome što rekao gospodin Stiljanides. Tema ovog izvješća vrlo je značajna zato što se zaista radi o životu ili smrti. To su pitanja koja stoga treba uzeti vrlo ozbiljno. Naš odbor za razvoj već godinama inzistira na nužnosti da se dodatno odvoje sredstva za promicanje zdravlja u zemljama u razvoju i nije, iskorist, nije propustio niti jednu priliku, neovisno o tome radilo se o raspravama o proračunu ili o raspravama o konkretnim izvješćima, da ne naglasi koliko je važno odvojiti dodatna sredstva vezano za istraživanja u afričkim zemljama kako bi se osigurao razvoj u afričkim zemljama. Kada govorimo o razvoju, važno je da, ih, e, da ta sredstva damo drugima kako bi se razvijali i nismo propustili niti jednu jedinu priliku a da ne spomenemo koliko je važno raditi na boljem sustavu upravljanja kako na globalnoj razini tako i u afričkim zemljama i u europskim zemljama i ne možemo reći da rezultata po ovoj temi nije bilo vrlo je važno da ne stigmatiziramo e, način na koji je međunarodna zajednica reagirala na početku jer u konačnici e, došlo je do rezultata. Zahvaljujući rezoluciju koju smo izglasali u rujnu 2014. godine, a mislim da je to bila najbolja rezolucija koju smo ikada izglasali u ovome domu, postignuti su rezultati. Radilo se naime o zdravlju u zemljama u razvoju. Jedan od kolega rekao je da smo mi smiješni i usporedio je malariju sa ebolom. Uvaženi kolega, ne radi se o jednom ili drugom, već i o jednom i o drugom. Treba se uhvatiti u koštac i s ebolom, ali isto tako i s malarijom. Ne radi se o izboru između tuberkuloze i side, već i o jednom i o drugom. Treba se uhvatiti ukoštac sa svim izazovima. I zbog tog razloga izuzetno je važno da se posveti barem 20% sredstava javne pomoći za razvoj, upravo razvoju zdravstvenih sustava i to želim reći kolegi koji je ovaj dom nazvao smiješnim. E, nisam imao prilike ranije mu na to odgovoriti, a on je napustio prostoriju sekundu nakon što je održao svoje izlaganje. Također je važno da sada ne posustanemo. I Mišel je to rekla. Radi se o opasnom virusu. Radi se o virusu koji se javlja u novim oblicima. Radi se o virusu koji, za koji neprestano e, pronalazimo nove načine na koji se prenosi. Upravo zato trebamo biti budni. Nakon pouka koje smo izvukli iz ove krize ebole, moram priznati da sam e, pouzdaniji da ćemo se bolje nositi s tom krizom sada, krajem 2015. godine, nego što je to bio slučaj od ožujka do rujna 2014. godine. Hvala lijepa i dozvolite da podsjetim odnosno da pošaljem posljednju poruku, a to je da ovo izvješće također stavlja naglasak na to tko je odgovoran za istraživanje i razvoj novih lijekova. Tržište tu treba održati važnu ulogu, ali ne možemo tržište prepustiti samome sebi. Kada se radi o tržišnom gospodarstvu, imajmo na umu da postoje čitava područja u kojima politika mora preuzeti svoju odgovornost i e, Odbor za zaštitu okoliša i zdravlje će zajedno s Odborom za razvoj, nadam se, pronaći ili barem inicirati početak odgovora na pitanje ovo vrlo teško pitanje o tome kako inicijative provesti u praksi. Upravo zato pozivamo relevantne odbore unutar Europskog parlamenta da se posvete ovom pitanju, ovom vrlo važnom aspektu ovoga problema. Hvala.